Kolleginnen und Uvaženi kolege, eh, evo molim malo razumijevanja za to što smo zbog eh, hitnih razloga morali nastaviti sa proširenim predsjedništvom, pa izvinite zbog ovog kašnjenja eh, i zahvaljujemo se također i gospodinu silomasiju glavnom tajnikom Udije za Mediteran, koji Eh, je eh, imao razumijevanja za naše promjene rasporeda, eh, što s naše strane nikako nije baš bilo lijepo što smo to učinili svakako. Evo i vjerujem da, da rad Unije za zemlje će također biti mm, od velike važnosti. Već smo razgovarali prije nekog vremena koliko je važno da sa strane Europske unije E, unesemo još malo poticaja i također vjerujem da će današnji e, e, odluka da se podupre 29 projekata biti važan korak u pravom smjeru i da će to također biti posljedica ministarskog sastanka južnih zemalja partnera, a za budućnost europske susjedske politike, dakle od travnja. Imali smo e, izvješće Kukan kojeg smo usvojili 11. lipnja i svakako stavili smo veliku važnost na regionalnu dimenziju susjedske politike i to je svakako od velike važnosti e, u Europskoj uniji jer to je mogućnost da se izbjeglo sukobi da se e, izbjegle mogućnost razvoja interesa preko nacionalnih granica i da se dade jednoj regiji e, mogućnost e, razvoja socijalnog i gospodarskog na odgovarajući način da se to ostvari i doista vjerujem da je vaša organizacija i naša zajednička organizacija i jedan odgovarajući instrument za postizanje odgovarajućih napretka. Dakle, hvala vam što ste došli k nama i izvolite. Merci beaucoup, monsieur le président. Zahvaljujem predsjedniče. Dame i gospoda, uvaženi članovi odbora i dragi kolege, doista moram reći da sam sretna što sam ovdje s vama danas poslje podne kako bih vam prikazao E, godišnje izvješće o aktivnostima glavnog tajnika Unije za sredozemlje 2014. Ali osim samo prezentacije izvješća, ovo je svakako i prilika da se pogleda što se događa i da se pogleda regionalna perspektiva. još sam sretniji i više zadovoljna zbog toga jer zajedno s vama, predsjedniče, i s nekim članovima Europskog parlamenta koje sam upoznao i s e, drugim prilikama, donesena je odluka da se, e, da ostanemo u stalnom kontaktu. Dakle, uspostavljen je ovaj kontakt između e, Sredozemne unije, Mediteranske unije i parlamenta kako bi se stalno međusobno izvještali kako bismo mi mogli izvještavati članove Europskog parlamenta i održavati na, naj, najsvježem stanju informacije o svim razvojima u sredozemlju i doista je važno e, i s moje strane i s institucionalne strane, ali i e, za cijeli proces e, Medicinske unije da evo ja imam priliku doći k vama i reći što se događa, što se radi, što, gdje su naši prioriteti za budućnost i što se čini. Dakle, možda najbolje da ja održim svoju prezentaciju i imam doista i PowerPoint prezentaciju pa možete pogledati par slajdova. Ali svakako zamisao je da da imamo izravniju raspravu s vama temeljem e, pitanja koje vi imate kako bismo mogli e, detaljnije raspraviti razne točke našeg dnevnog reda. Evo dakle ovdje vidite i prezentaciju na ekranima lijevo i desno u prostori. Dakle, ovo je samo pregled institucionalnog konteksta E, pozadine, institucionalne pozadine Mediteranske unije, koja je međuvladina organizacija sa 43 državne članice. Ali kada kažete među, međuvladina organizacija, očigledno je da to ide i dalje od samo međuvladinog rada i suradnje. Naime, mi radimo vrlo otvoreno, a temeljem partnerstva i suradnje, surađujemo sa nizom regionalnih partnera i također mnogo toga činimo kako bismo ojačali regionalnu suradnju na operativnoj razini. Danas ću svakako govoriti o e, godišnjem izvješću aktivnostima i e, s mojeg e, gledišta, dakle glavnog tajnika Mediteranske unije, ali E, svejedno da možda dadem e, i neki pregled od toga kako se Mediteranska unija uklapa u cjelokupno okruženje. Naime, postoji parlamentarna dimenzija, e, naravno postoji parlamentara skupština Mediteranske unije, ali postoji i institucija institucije koje niz regija i područja oko Mediterana. Jedna je Arlen zaklada, pa zatim Business Med, e, privatni sektor, pa imamo i akademski sektor koji je uključen, a i druge organizacije, tijela, institucije koji su tu uključeni. Da, možda sam slajd e, nije potpun, ali daje načelno pregled kako izgleda situacija i okvir u kojemu mi djelujemo. I svakako mi djelujemo u e, sinergiji i u bliskoj suradnji s drugim organizacijama koje imaju bilo kakve veze sa mediteranskom suradnjom. E, i naše upravljanje temeljice na principu su vlasništva konošipa, dakle imamo su predsjedanje e, na Europske unije e, sjevera i juga. Patrice Bakanami je šef jedinice za vanjske poslove i predstavlja su predsjedništvo sa sjeverne Sanja a Patrik, dakle to je odgovornost Patrika, Jordan koji drži, e, e, Jordan drži su predsjedništvo. Dakle, to je doista vrlo važno jer omogućuje institucionalni i politički način e, pokazivanja da mi imamo zajedničku, zajednički program, zajedničku agendu Europska unija i cijelo sredozemlje da ovdje zacrtava zajednički program rada, zajednički plan djelovanja, zajedničku agendu a svim time upravljaju viši dužnosnici i glavno tajništvo koje ima sjedište u Barceloni. Dakle, ovako sam htio odcrtati kako izgleda cjelokupna situacija, a sada možda malo više detalja i preciznije možda nešto o izazovima i prilikama s kojima se susrećemo u regiji, te kako e, iznalazimo operativne odgovore i rješenja za neke situacije. Dakle, ako pogledate ovaj slajd koji sada je pred vama, on govori za, sam za sebe. Tu se govori o nekim izazovima u regiji, nisu svi ovdje svi ne, navedeni, ali svejedno to vam da je prilično jasnu ideju o tome koja su to pitanja koja su u samom srcu našeg djelovanja i naših zabrinutosti a ključno i središno pitanje svakako je osiguranje radnih mjesta za mlade, odnosno bolje rečeno nezaposlenost mladih i ja doista mislim da je to pitanje od ključne važnosti i nešto što treba riješiti na razini cijele regije. A svakako e, kad se govori o ženama na tržištu rada, ali i u drugim sektorima. E, Postoje niz izazova koji su pred nama danas, ali ako pogledamo napred do 2020. na horizontu, vidimo da će ti izazovi još uvijek biti tu, možda i ozbiljniji, ali svakako izazovi s kojima se suočavamo ne bi trebali ograničavati našu viziju. Vizija bi trebala uključivati izazove i prilike i između njih treba uspostaviti odgovarajuću ravnotežu. I upravo naša današnja rasprava trebala bi se fokusirati na tu ravnotežu između jednog i drugog i svakako, kao što sam rekao, postoje izazovi, ali i prilike za regiju na koje se treba usredotočiti i raditi na njima kako bismo mogli pronaći odgovore na one izazove koji su pri nama. Evo ako sada mogu reći nešto o radu tajništva, već sam pokazala otprilike kakvo je okruženje u kojem tajništvo radi i koji, e, koje mjesto zauzima tajništvo u organizacijskoj strukturi, ali evo da nešto kažem o mandatu. E, mandat je svrha dakle osigurati regionalnu suradnju e, i operativna rješenja za regiju u dvije osi, dakle prvo platforma za regionalni dijalog i politike i zatim imamo i ovu drugu os, a to je provedba podnječnih projekata. Dakle, to su dvije glavne osi, dvije glavne područje aktivnosti za tajništvo. I tu su dvije stvari koje želim posebno ukazati, jer mislim da su stvari koje ohrabruju, a kasnije ću govoriti o ubrzavanju rada. Ali kada govorimo recimo o ovakvoj platformi za regionalni dijalog i politike, imali smo osam e, politika, e, konferencija na visokoj razini, na razini veleposlanika a više od stotinu sastanaka koje zovemo stručnim forumima i okrugnim stolovima i svi su oni organizirani e, e, u mreži od 5000 dionika u regiji. Dakle, to su multiprofilni forumi i sastanci gdje se nalaze razne dionici institucije i to sve služi kao katalizator za provedbu pojedinačnih projekata. Pa evo danas mi je doista drago što imam priliku reći da imamo 33 pojedinačna projekta regionalne prirode koji su označeni dakle kao projekti Unije za Mediteran, Mediteranske unije i želimo ovdje osigurati E, uključivanje nekih drugih projekata, međutim posljednjih nekoliko godina vidite da postoji eksponencijalni rast e, provedenih e, projekata i to na razini cijele Unije za Mediteran, ali potrebno je također osigurati da ti projekti donesu i opipljive rezultate i da imaju opipljivog učinka, izravnog učinka na terenu te e, da bude dovoljno velik kao učinak da bi dao neko rješenje na neka od postojećih problema, te također da se nadoveže na rezultate postignute ranije. Znači imamo ova 33 projekta i otprilike 50% dobro e, post, otprilike 50% tih projekata e, već je u fazi provedbe ja, od strane javnih institucija ili tijela kao što su vlade, međunarodne organizacije ili organizacije koje su financirane na međunarodnoj razini. Ali 50% provodi ih se od strane civilnog društva, e, udruga privatnog sektora sveučilišta. Dakle, doista je važno naglasiti upravo ovu opću veliku ravnotežu koja je tu postignuta. Naravno da ćete dobiti i ovu prezentaciju e, kako bi se onda mogli imati sve konkretne brojke e, stavljene na papir. Ali, e, kao što smo rekli, 50% javni sektor, 50% privatni, privatni sektor, što je doista vrlo značajno i znači također da Mediteranska unija će nastaviti surađivati sa svim partnerima u regiji, vladnim, nevladinim, akademskom zajednicom, sveučilištima, E, građanskom zajednicom i udrugama. Nadalje, postoje tri ključna tematska područja na koja fokusiramo rad. Evo samo ću ih kratko naglasiti jer e, naravno nemam sada vremena ući u sve detalje pa ću reći samo nešto o tri ključna prioriteta. Prvi je zapošljavanje mladih i inkluzivni rast. U ovom trenutku svakako postoje razni elementi, razni čimbenici koji utječu na nezaposlenost mladih u regiji. Mislim da ne moramo njih sada ulaziti pojedinačno, ali vredi reći da je pitanje zapošljavanja mladih vrlo važna stvar za regiju južno od sredozemlja, ali i sjeverni, za regiju sjeverno od sredozemlja, dakle ostatak Europske unije. I E, pitanje zapošljavanja je nešto što ujedinjuje sjever i jug i to je područje u kojemu možemo razviti i implementirati zajedničke projekte. Imamo platformu za regionalnu suradnju, e, imamo veliku aktivnost u pitanju e, zapošljavanja mladih. 1333 projekata fokusiraju se baš na zapošljavanje mladih i inkluzivni rast. Drugi prioritet je osnaživanje žena, jačanje uloge žena u društvu, posebice u e, društvenom i ekonomskom sektoru zemalja južno, e, južnog sredozemlja. To je nekad pitanje naravno e, i u Europskoj uniji, znači sjevernim zemljama, sjevernog sredozemlja i tu surađujemo sa partnerima iz Europske unije i svakako radi se na jačanju uloge žena u društvu, na jačanju i osnaživanju žena. Imamo odgovarajuće projekte i za to. A temeljem ministarske konferencije u Parizu 2013. E, sada e, je naš temelj dinamična strategija koja omogućuje organiziranje niz konferencija, a sve na e, temelju višestrukih više strukih dionika. E, što se tiče projekata, cilj je imati 50 e, tisuća korisnika po projektu koji su izravno uključeni u projekt e, koji se provodi. A treći prioritet je održivi rast u najširem smislu ove riječi. Dakle, govorimo o mjerama koje se tiču na infrastrukturu, energiju, klimatske promjene, okoliš, govorimo i o vodama, o vodi Dakle, govorimo o održivom rastu i razvoju u najširem e, smislu tog pojma. I Dakle, naš e, rad temelji se na regionalnoj suradnji i regionalnom dijalogu. Imamo 14 projekata koji e, su označeni kao projekti Mediteranske unije, a cilj im je održivi razvoj što nam omogućuje širenje spektra naših aktivnosti. Dakle, ovdje želim naglasiti da se ovdje usredotočujemo na održivi urbani, dakle gradski razvoj i rast i e, radimo e, e, već na određenom na određenom tezi ishoda koji će biti vrlo važni za budućnost. Kao što sam spomenula na samom početku, surađujemo sa mrežom partnera Mediteranska unija je intervladna organizacija, ali ono što ne bi trebalo raditi je raditi u izolaciji ili raditi sam, nego jačati naše komplementarnosti i suradnju sa svim partnerima. I upravo bih želio pohvaliti vrlo snažne odnose koje imamo sa parlamentarnom dimenzijom eh, Mediteranske unije, znači ne samo euromediteranske verzije, nego imamo i e, parlamentarni e, skupštinu sa tri sastanaka u Barceloni u našem sjedištu e, ekonomske sjednice sa ekonomskim pitanjima i druge, također plenarnu u Lisabonu 2015. Također sam predsjednika što je sve bio veliki uspjeh. Međutim, surađujemo također i sa međunarodnim financijskim tijelima, te surađujemo i sa eh, civilnim društvom, sa učilištima. I također dajemo sve što možemo od sebe da osiguramo da eh, inkluzivan pristup, eh, znači ujedinjenost pristupa od ozgo prema dolje, od ozdo prema gore. potrebno nam je dakle i strateški pristup, dakle politički pristup, ali sve to mora se usredotočiti na operativne e, reakcije i rješenja i također želimo pragmatična rješenja. Te bih e, svoju prezentaciju zaključio time što bih rekao da osim e, izvješća aktivnostima iz 2014. Ja sam građanin sredozemlja, Maroka, Magreba, sredozemlja, sve tri M na engleskom, ali ne mogu e, ovdje doći pred vas i govoriti samo o temeljem e, prezentacije mog izvješća i reći da je to dovoljno i da je ne treba činiti više. Ne, mislim da je važno e, zacrtati kurs za budućnost, naravno sagledati situaciju koja postoji sada, uzeti u obzir sve izazove s kojima smo suočeni danas a zatim pogledati unaprijed i zacrtavanjem tog kursa za budućnost upravo e, mogu iznijeti evo sada neke od sljedećih ideja pred vas. Dakle, ono što je apsolutno ključno je da kada e, ćemo slaviti 20. godišnjicu e, barcelonskog procesa u prosincu 2015. za par mjeseci, gdje zapravo, evo, slučajnošću možemo vidjeti Europska unija upravo e, sada ažurava svoju susjedsku politiku u jesen i to u isto vrijeme kada Ujedinjeni narodi rade reviziju svojih milenijskih ciljeva, a sve također za nekoliko mjeseci. Znači, na jedan način su se E, postigledna jedna koincidencija važnih datuma u našem kalendaru i mislim da je važno naglasiti važnost regionalne dimenzije euromediteranske suradnje. Dakle, ova regionalna, mm, rekao bih, suradnja je vjerojatno najslabija karika i to zašto? Jer upravo sve studije pokazuju da razina regionalne integracije je vrlo niska ali rješenje je gotovo našim rukama i pred nama i trebamo osigurati da sve zemlje koje surađuju, dakle i zemlje na sjevernu, zemlja međusobno, ali i sa zemljama eh, Europske unije također, dakle ono eh, što nam je potrebno je proces eh, koji će jačati i graditi cijelu regiju. Znači ne zaboraviti regionalnu dimenziju nego ju jačati jer to bi trebao biti upravo ključni stup cijelog procesa i samo zajedno možemo poboljšati vidljivost i opipljivost našeg djelovanja i svih naših aktivnosti in situ. Tako da možemo osigurati doista konkretne opipljive rezultate. A kad kažem mi, ne radi se samo o, organizacijama niti o tajništvu, nego moramo doista e, surađivati raditi zajedno u partnerstvu zajedno s vama. Gledažni dakle, članovi parlamenta, znači zajedno trebamo eh, djelovati mi i zastupnici Europskog parlamenta kako bismo potvrdili ono već što već radimo, dakle inkluzivni rad, zapošljavanje mladih, eh, osnaživanje žena, održivi razvoj, ali doista moramo produbiti aktivnosti i vjerujem da to i možemo. Već imamo 33 projekata koji su značeni kao projekti Mediteranske unije, ali trebamo ih utrostručiti ili učetvorostručiti, a za to nam je potrebna i povećana politička potpora, ali i financijska potpora, te više koordinacije i više sinergije između raznih dionika koji su također odgovorni za suradnju, a to nam je potrebno kako bismo mogli zajednički napredovati dalje. I želio bih zaključiti evo temeljem ti tri prijedloga koje smatram da su doista važni. I kada sljedeći put dođem e, iz, održati izvješće o aktivnostima 2015. godinu dana, nadam se da ćemo već vidjeti prve konkretne rezultate po mojim predlozima. Dakle, prvo, mislim da trebamo poduzeti veliku inicijativu e, Mediteranske unije o migracijama i razvoju. Znamo da je, su migracije u ovom trenutku najključnije e, pitanje i to pitanje koje se ne može promatrati samo u smislu sigurnosti, nego mora se temeljiti na globalnom pristupu, pristupu sa dugoročnom dimenzijom i razvojem. I samo na taj način moći ćemo odraditi nešto konkretno i opipljivo. I mislim da je Mediteranska unija pravo mjesto za pokretanje inicijative u ovom području, dakle migracije i razvoja, e, zajedno s partnerima i to je nešto što ću iznijeti kao e, predlog su predsjedništvu i zemljama članicama Mediteranske unije, jer oni su ti koji će e, morati odobriti ovakvu inicijativu. Međutim, također mislim da trebamo E, više činiti po pitanju međukulturalnog i međureligijskog dijaloga, ići dalje samo od riječi e, e, i pomoći ljudima razumjeti, populacijama pomoći da se međusobno bolje razumiju, trebamo nadići kulturološki jaz i mislim da je naša zajednička odgovornost da se više truda uloži u međukulturni dijalog gdje pozdravljam inicijativu Španjolskog ministra za vanjske poslove na krajem lipnja. On će organizirati sastanak u Barceloni. I to je sjedište e, Mediteranske unije. To će biti e, međukulturološki i međuvjerski sastanak. I moja ideja ovdje da trebamo učiniti više i uložiti više u sastanak, godišnji sastanak koji bi okupio sve partnere oko sebe zemlja i doista e, pomogao boljoj koordinaciji, sinergiji i osiguranju toga da svi naši napori budu doista komplementarni i da se nadopunjuju. Predsjedniče, uvaženi zastupnici, to sam htio reći. A, kao zaključak, evo možda malo e, zabavni način želim vam pokazati ovaj slajd. Evo, ovo sam, e, ovu sam karikaturu našao u Herald Tribune zapravo i evo, <laughs> vidite ovog jednog terorista koji se spremao počiniti teroristički napad na ovu radnju, a onda je vidio znak e, da zapošljavamo radnu snagu, onda je odlučio, je, hvala Bogu, evo, dobro da sam vidio da zapošljavate, baš sam se spremao odići u zrak ovu radnju. Hvala vam lijepa, glavni tajniče, gospodine Fatala Silmasi, želim vam čestitati što ste već e, tri godine na čelu tajništva u Barceloni. Taj prioritet vezano za zapošljavanje je jedno od e, tri prioriteta koje, koje ste naveli, uključujući i snažnju ulogu žena u našim društvima i održiv razvoj. Pretpostavljam da sada kolege jako zanima još i detaljnije nešto čuti o tome kako Unija za Mediterance može boriti protiv ilegalne migracije, jer to je nešto što je važno za taj regionalni pristup. Vi sami dolazite iz Maroka, to je država koja je nedavno postala i e, od zemlje kroz koju su samo migranti prolazili sada i zemlja odredište za migrante i e, zanima nas sve ovo što se događa u Barceloni i sav sva ta intersektorska suradnja koja je itekako zanimljiva. Dragi kolega, mislim da dvije minute po govorniku da je dovoljno jer smo već malo sada u zaostatku s vremenom, a kao prvo ću dati riječ mom kolegi gospodinu Milan Monu. Izvolite. Hvala vam gospodine predsjedavajući, hvala i e, glavnom tajniku, hvala vam što ste još jednom došli k nama. Mislim da ste bili tu prije kod nas prije jedno pet mjeseci i drago mi je da ste zainteresirani za dijalog sa ovim odporom i sa parlamentom. Želim vam i čestitati zato što živite i radite u vrlo kompliciranom politički i gospodarski kompliciranim mm, okruženju. No, bez obzira na to, vodite već 33 projekta i 55, 50% e, tih projekata se izvršava. No, svakako kontekst je vrlo težak i zbog toga moramo pohvaliti vašu učinkovitost. Govorili ste nam o, o podudaranju datuma ove godine. I da, evo ovdje s nama je Edward Kukan on je bio izvjestitelj za europsku politiku susjedstva i mi u parlamentu i u odboru i Europskoj službi za vanjsko djelovanje e, radimo na reviziji europske politike susjedstva. Ja bih čuo od vas, vi koji se svakoga dana susrećete sa politikom susjedstva, e, pitao bih vas što vi predlažete komisiji i parlamentu, kakve izmjene, kakve novosti tražite, što želite da uvedemo u politiku susjedstva budući da trenutačno radimo na njezinoj e, reviziji. I o tome ćemo raspravljati na plenarnoj sjednici za par tjedana. Hvala vam, a sada gospođa Gomez. Hvala vam, hvala vam gospodine na vašem izlaganju. Ja se u potpunosti slažem s prioritetima koje ste naznačili što se tiče zapošljavanja mladih, to je doista središnje pitanje kako za jug, tako i za sjeverni dio Sredozemnog mora, osnaživanje žena također. U tom kontekstu mogu vas samo podržati također i u toj ideji koju ste naveli da treba više ulagati u parlamentarnu dimenziju. Primjerice tako što bismo produbili međukulturni i međuvjerski dijalog. Mislim da bi bilo vrlo važno da imamo projekte primjerice vezano uz to, dakle projekte među parlamentarnim zastupnicima e, iz zemalja sa sjevera i zemalja s juga i sredozemnog mora da vidimo kakvi bi mogli biti konkretni projekti vezani uz to produbljivanje dijaloga. To je nešto što se radi već na razini e, interparlamentarnih aktivnosti, ali možda tu možemo još dosta produbiti taj dijalog. Htjela bih vam postaviti jedno pitanje što se tiče migracije i e, neregularne migracije, po mom mišljenju ništa ne pokazuje da će se ta situacija poboljšati baš naprotiv, zato što je to povezano sa svim sukobima koji su sada se pojavili u našem susjedstvu pa i drugdje. Smatrate li da je činjenica da Europska unija se do sada još nije govorila o legalnim mogućnostima dolazaka migranata, da bi to zapravo mogao biti jedan put, jedno rješenje koje bi nam dopustilo da bolje upravljamo i sa ovim fenomenom neregulane migracije, uključujući sve dimenzije te migracije, pa i pitanje sigurnosti. A što se tiče regionalne dimenzije, o tome se također dogovorili što možemo napraviti kako bismo više ulagali u tu dimenziju eh, na samom jugu, dakle na primjer između Maroka i Alžira koji kada bi bolje surađivali bi mogli doista napraviti veliku razliku. Hvala. Gospođa Gomez, gospodin Ostevićus. Hvala vam. Gospodine glavni tajniče, hvala vam na izlaganju i hvala vam što ste pristali se sastati sa nama da raspravljamo o ovim tekućim pitanjima. Uvijek je dobro čuti mišljenje predstavnika različitih regionalnih tijela. Drago mi je da čujem da e, napredujete u konkretnim projektima. To je naravno vrlo bitno i to je korisno i e, običnim građanima. Njima je bitno da se nešto konkretno događa na terenu. Imam dva konkretna pitanja. Možda da nam nešto više o tome kažete. Kad je riječ o političkoj suradnji, spomenuli ste parlamentarnu skupštinu Unije za Mediteran i čiji se sastanci održavaju redovito. Do koje mjere ta parlamentarna skupština i njezin sastav te pododbori ili skupine odražavaju stvarnost. Je li možda potrebno promijeniti tu parlamentarnu skupštinu, možda dodati neke aktivnosti u rad te e, skupštine, zato što je jako bitno da e, i politički potaknemo regionalnu suradnju i damo jedan novi svježi zamah samoj suradnji. A drugo pitanje se odnosi na vlasništvo. Do koje mjere zemlje koje sudjeluju u ovim projektima i to posebice zemlje sa e, južne obale Mediterana doživljavaju da su doista uključene i koliko e, se smatraju vlasnicima te unije za Mediteran. To govorim zato što smatram da e, se ne smiju, partnerstva da se ne smiju nametati, već da se moraju dogovarati i da se projekti moraju provoditi zajednički. Stoga bih volio čuti malo više od vas upravo od ta dva aspekta. Hvala vam. Hvala Petras. A sada riječ ima moj prijatelj Fabio Castaldo. Hvala vam gospodine predsjedavajući. Kao prvo bih htio izraziti dobrodošlicu njegove ekscelenciji i glavnom tajniku. Uvijek nam je zadovoljstvo kada ste ovdje s nama i kada imamo priliku s vama izmijeniti nekoliko riječi. Moram priznati da se u potpunosti slažem s ovim što ste naznačili, prije svega što se tiče međuvjerskog i međukulturnog dijaloga, isto tako i kada se radi o tome kako trebamo e, pristupiti tom središnjem pitanju e, današnjice vezano u stanovništvo na Sredozom moru i u cijelu Europu, a to je pitanje migracije. Rekli ste da nam treba globalni pristup koji će se koncentrirati na pitanje razvoja, a ne samo na sigurnosna pitanja. Stoga će moje pitanje biti dosta izravno, Danas smo vidjeli da je odobrena misija EU na Formed od strane vijeća. Mislim da se to radilo pet plovila i o određenoj isto tako i vojnoj opremi, isto tako i o mandatu. A danas isto tako i dan kada je došlo do jednog smetnog slučaja jedne ranjene osobe na području Sredozemnog mora na jednom plovilu koje je krenulo iz Libije e, koje je bilo puno migranata i zapravo ne znamo tko je bio odgovoran za to. Mm, talijanski ministar je otvorio istragu za nehotično ubojstvo i evo danas je vrlo simboličan dan i stoga me zanima mislite li da li će ta misija što se tiče svog mandata kojeg je zaprimila biti primjerena kao odgovor e, uzavši obzir politike koje ste naveli, koji su prioriteti ili mislite li da bi trebali poboljšati neke aspekte ili da bismo trebali paketizirati neke aspekte. Hvala vam lijepa i želim vam e, vrlo dobar rad. Fabio, sada dajem riječ kolegi Eduardu Kukanu, našemu izvjestitelju za reformu politike susjedstva. Eduardo, izvolite. Thank you very much, Mr. Chairman. Sorry to come. Hvala vam, gospodine predsjedavajući. Oprostite što sam malo zakasnio i pozdravljam glavnog tajnika. Drago mi je da ga proteklih nekoliko mjeseci sve češće viđamo u Europskom parlamentu i što više s njim razgovaramo, to više cijenimo rad njega i njegovog tajništva u Uniji za Mediteran. Vrlo kratko. Želim reći da je ovaj odbor već glasao o izvještaju o reviziji europske politike susjedstva Unija za Mediteran i tajništvo Unije se također spominju u tom izvještaju i upravo smo vam zato zahvalni o vrlo konkretnim činjenicama o kojima ste nas danas ovdje informirali. Moramo priznati stvarno da se bavite konkretnim projektima s obzirom na karakter ove organizacije i s obzirom na situaciju te sastav članica. A uz to još želim napomenuti da se ovaj izvještaj može iskoristiti kao strateški okvir za buduću suradnju između um, istočnog i južnog susjedstva te um, potrebu da se koncentriramo na vrlo pragmatične i konkretne projekte. Ja ne volim nikakve velike scheme. Ja mislim da konkretni projekti na kojima možemo surađivati da će biti uh, i korisni i dobrodošli. A onda postepeno kada se sve to materializira, možemo osmisliti veće projekte. Toliko od mene, gospodine glavni tajniče, i hvala vam još jednom i veselim se i raspravi i budućoj suradnji. Tonino, izvolite. Hvala lijepo. Vi ste general as a Hvala vam. Kao bivši član uh, Unije, tajništva Unije za Mediteran, vidim mm, koliko su važna pitanja kojima bi se trebalo odmah posvetiti. To su imigracija, demografski izazovi, obrazovanje, financiranje MSP-ova, rodna ravnopravnost i najvažnije e, zapošljavanje i osnaživanje mladih. Slažem se da je stvaranje radnih mjesta glavni faktor za stabilnost i zbog toga bih vam postavio pitanje o pozivu za uspostavljanje e, područja slobodne trgovine između Europe i Mediterana te E, poticanje e, trgovinskih razmjena jug-jug, te na kraju e, ulaganja u mala i srednja poduzeća. Dakle, da bi se sve to ostvarilo, trebat će raditi na razvoju institucionalnih odnosa te banke za obnovu i razvoj. Eto, hvala vam unaprijed na odgovoru. Sada sljedeće je gospođa de izvolite. Hvala vam lijepa gospodine predsjedavajući, gospodine glavni tajniče. Drago mi je bilo vas saslušati i saslušati vaše godišnje izvješće o radu koje je doista vrlo dobro izvješće. Želim dodati jednu stvar eh, koju znate bolje od ikoga drugoga. Ti izazovi s kojima smo danas suočeni na području Sredozemnog mora, oko Sredozemnog mora su ogromni, imamo i ratove i sukobe, imamo fanatizam, imamo migraciju, sigurnosna pitanja, nestabilnost nekih država, a sve to čini da su ti izazovi doista ogromni. Naravno da vaše izvješće ide u dobrom smjeru, ali mi danas više se nalazimo u normalnim vremenima, doista više nisu vremena takva i stoga razmišljam bi li možda trebalo promijeniti mandat i političku orijentaciju Unije za Mediteran kako bi zajedno sa svim institucijama Europske unije mogli djelovati doista u pravom smjeru kako bismo pokušali dati naš doprinos e, rješavanju svih tih poteškoća. To je moje prvo pitanje. A zatim imam dva kratka pitanja. Prvo pitanje, smatrate li da je nedostatak e, politike o migraciji na razini Europske unije ili E, nedostatak e, ili sada ovi prijedlozi koji imamo za migracije da to ide u pravom smjeru i kao drugo politika razvoja koju smo utemeljili jesu, je li ta politika nešto što doista donosi plodove, je li bi ju možda trebalo revidirati, e, ponovno pocijeniti znam da ne možemo zajedno riješiti sve ove probleme, ali trebali bismo se zatočiti upravo na to. Hvala. Hvala vam gospođo Dosanes. Posljednji govornik je gospodin Bergamini u ime Europske službe za vanjsko djelovanje koji je zadužen za područje Sredozemnog mora. Izvolite. Merci, monsieur le président. Je serai bref également. Hvala vam gospodine predsjedavajući. Ja ću također biti kratak. Želim zahvaliti e, glavnom tajniku, mom prijatelju, gospodinu Sižemasiju s kojim surađujemo zajedno sa jordanijskim e, predsjedništvom već e, tri godine i četiri mjeseci. Ovih nekoliko minuta koje ste mi dali bih iskoristio, kako bih rekao, kako je Unija za Mediteran doista jedinstven forum, ali to nije samo jedinstven forum, on je i potreban. Tu se radi o našim glavnim problemima, o borbi za zapošljavanje mladih i za stvaranje gospodarskog rasta na tom području, području mora, ali taj forum je se tako potreban zato što smatram da bismo u jednom trenutku mogli zamisliti da promijenimo našu metodu rada i u tom trenutku ćemo morati rezultate koje smo u proteklih tri godine e, postigli izmjeriti prema toj političkoj dimenziji. Daću vam nekoliko razloga za to koji pokazuju koje su prednosti Unije za Mediteran i političke gledanje što bi nas moglo naglasiti na to da više podržimo tu Uniju za Mediteran. Kao prvo, nikad se dovoljno ne ponavlja da je to jedini forum gdje Palestina pod tim imenom surađuje i sjedi kraj Izraela. Drugi razlog koji je dosta sličan što se tiče e, visokih službenika Uniji za Mediteran i što se tiče veleposlanika. Imamo i predstavnike Ankare, dakle Turske, Cipra i Grčke koji također surađuju na istim pitanjima. Treći razlog. Što se tiče tih netrpeljivosti između Maroka i Alžira, to je e, spomenuto, ali evo E, Maroko doprinosi financiranju glavnom tajništvu, e, to jest Alžir pridonosi financiranju glavnog tajništva Unije za Mediteran, a unutra glavni učima jedan marokanski predstavnik, dakle to je veliki uspjeh. Zatim isto tako imamo Izraelski ministar transporta i Libijski ministar transporta koje zajedno zasjedaju, to je e, po prvi put tako od nezavisnosti Libije, da je to uopće bilo moguće. Što se tiče Sirije, isto tako to je jedno od e, rijetkih e, mjesta gdje su arapske zemlje složne u tome da ne treba prepustiti e, Siriji Bašar al-Assadu mjesto koje bi zastupalo sirijsku državu i to je vrlo rijetko mjesto po tom pitanju. Što se tiče žena, Fatala Seđimasi o tome govorio, od rujna 2014. godine je to zapravo bio, bilo prvo pitanje o čemu smo zajedno govorili i imali smo tu naravno i muslimanske i konzervativne predstavnike, a ipak evo ti ministarski zaključci su do sad najambiciozniji po pitanju prava žena, e, predvodništva žena, osnaživanja žena, isto tako i borbe protiv nasilja nad ženama zemlje sa sjevera Europe, dakle po prvi put oni isto tako postaju domaćini sjednica Unije za Mediteran prije dvije recimo to bila Latvija. Zatim isto tako europske države su tu suglasili da idu malo dalje od samog Lisabonskog ugovora. Imamo sastanke ministra koje gdje su predsjedaju e, ministri iz pojedinih sektora. Zatim isto tako zadnja točka, glavni tajnik je to naglasio, radi se tu o suodgovornošću, o suvlasništvu i sa kraljevinom Jordan. Ta binana funkcija je nešto što vrlo dobro funkcionira. Evo danas sam e, govorio sa jordanskim veleposlanikom. Ta formula toliko dobro radi da bi mogla dovesti do same revizije europske politike susjedstva. Unija za Mediteran je danas u središnju naše pažnje, to je rečeno, a politički bi to još i više trebalo biti tako. No paradoksalno je što je Unija za Mediteran tijelo gdje imamo specijaliste za protiv eh, terorizma, imamo sveučilišne profesore, Specialiste za morsko dno primjerice i druge stručnjake, a zapravo trebamo još više plaćati u političku dimenziju. Hvala vam gospodine predstavajući, hvala vam gospodine Bergamini, vrlo ste se dobro pridržavali vremena, sada predajem riječ gospođe Lemeriji i zatim će gospodin glavni tajnik ponovno imati riječ. Hvala vam gospodine predsjedavajući vrlo kratko. Ja sam sudjelovao u raspravama koje su zatim na koncu dovele do uspostavljenja Unije za Mediteran. Želim samo reći da je, smo do te ideje došli i zbog toga što smo konstatirali da ako Europa želi politički, gospodarski imati težine u svijetu e, sutrašnjice, da, da joj zapravo nedostaje ta upravo geografska i gospodarska dimenzija, a i jedni i drugi s obje strane Sredozemnog mora imamo tu volju, ali isto tako i tu potrebu da se ujedinimo kako bismo imali više težine, to jest kako bismo e, dosegli onih 700 milijuna stanovnika koje bi nam dopustili da se suočimo sa konkurencijom i sa e, predvodništvom drugih velikih regija u svijetu. To ne treba nikad zaboraviti. A uloga jednih i drugih je upravo ta da postignemo to da imamo dovoljno jak odnos, dovoljno veliku homogenost kako bismo mogli vršiti utjecaj kao određena sila, kao europsko sredozemna sila. Mislim da je to vrlo važno. A u tom smislu, gospodine glavni tajniče, moje pitanje e, zapravo političke prirode i tu sad je o tome da trebamo vidjeti je li se danas politički gledano nalazimo u razdoblju velike stagnacije. E, mislim, mnogo se toga već o tome reći, rekli, ja vam zahvaljujem na tome, ali radi se o tome da se oko Sredozog mora razvijaju određeni broj konflikata i e, ta ideal, ta volja izgleda opada sve više e, kada vidimo koji je kontekst unutar kojeg je stvorena ta ideja. I stoga mislim da je to još uvijek jedna od važnih glavnih ideja za sutrašnicu. Hvala e, gospođo ministrice, ako želite sada u pet minuta sažeti. Pet minuta za sredozemlje, to nije mnogo. Kao prvo, dame i gospodo, hvala vam na vašim riječima ohrabrenja. Ja sam čuo da vas to zanima, da to podržavate, da imate dobru volju što ne znači da smo sami sa sobom zadovoljni da ćemo sad odmah potpisati e, jako ček svemu onome što me radimo. Ja sam čuo to ohrabrenje, to zanimanje za tu regiju i mislim da je za nas iznimno važno vas saslušati, da nam možete reći što nam želite reći i e, vjerujte mi da sam sve dobro zabilježio. Kao drugo, također sam vam htio reći da shvaćam koliko je ta okolina složena danas, ali ja sam došao ovdje k vama danas da vam kažem da Sredozemno more ima jednu adresu, da ima telefonski broj i da ima mail adresu. To ne znači da imamo čarobni štapić da sve riješimo, to bi bilo <laughs> predivno i pretencijozno također, ne znam, razmišljanje, ali to je važno zato što u našem euromedicinskom procesu u prošlosti nam je upravo nedostao taj alat, taj alat nadzora, taj alat za provođenje aktivnosti e, koji je danas iznimno važan. Ja se želim angažirati, to ću reći ovdje pred vama, nastavit ću se i dalje mobilizirati, naš tim u Barceloni, imamo oko 60 osoba i htio bih ovdje odati počast e, toj ekipi jer je ona vrlo posvećena, vrlo učinkovita ekipa i želim to ovom prilikom pred vama iskazati. Pretpostavljao sam da će se mnoga pitanja ticati upravo migracija pa sam se za to i pripremio. No, osim te pripreme, htio bih vam isto tako govoriti ovdje ne samo kao glavni tajnik, već i kao e, stanovnik sa područja sredozemlja, kao što sam to malo prije spomenuo. Ovdje ne govorim kao marokanski diplomat, e, kao osoba s područja sredozemlja. Neću ovdje komentirati odluke koje je uzela Europska unija, dakle vezano uz e, nedavno usvojene odluke, ne bih dakle to htio komentirati, zato što to nije moja oluga i vjerujem da ćete to isto tako i vrlo lako se moći shvatiti. Ali, kada to kažem, ipak htio bih se vratiti na osnovno pitanje, to je ta potreba za općim i uravnoteženim pristupom migraciji. I trebamo isto tako zapamtiti da je to migracija koja sa sobom e, dovodi razne elemente iz, iz stvarnosti. Njih ima mnogo, na primjer, milijuni osoba sa juga Sredozemnog mora koji danas žive u Europi na potpuno legalan način, na miroljubiv način, oni su potpuno integrirani, e, dakle u velikoj većini. Njih ne smijemo zaboraviti kada govorimo o tim priljevima migranata koji postoje na području Sredozemnog mora. Isto tako ne treba zaboraviti niti mnogobrojna izvješća koja pokazuju da je Europske unije potrebna radna snaga u idućih, u idućih godina, u idućih desetljeća, ta izvješća su mnogobrojna i oni se referiraju na razne brojke. Isto tako ne trebamo zaboraviti koliko je važna mobilnost osoba između pojedinih država. Ako želimo imati regionalnu suradnju, onda ne možemo to učiniti bez mobilnosti osoba. Iz toga želim jednostavno reći da imamo tu potrebu da doista to pitanje priljeva osoba razmatramo u okviru jedne globalne i vizije koja bi naglasila sljedeća točka kao prvo. Moramo surađivati. Surađivati, to nije jedna ispravna riječ, to nije teorija. Dopustite mi da pokažem jednu prozirnicu koju nisam malo prije pokazao. Evo ovdje. To su statistike iz Frontexa. Dakle, početkom 2015. godine prestaju te brojke, danas bi trebalo dodati još i brojke za početak 2015. E, godine, ali tu imamo tri koridore, danas postoje drugi koridori koji su nastali u međuvremenu, prije svega mislim na e, koridor putem središnje Europe, gdje vidimo koji su problemi nedavno E, izašli na vidjelo dakle, između Srbije i Mađarske, dakle postoje koridori koji su među nastali, ali htio bih vam ovo pokazati zato što postoji istočni koridor, prije svega koji se dakle tiče Maroka i Španjolske, gdje zahvaljujući suradnji, zahvaljujući partnerstvu, zahvaljujući pravom zajedničkom radu, statistike, danas e, pokazuju da su te granice e, bolje, da se bolje njima upravlja. To znači da nema problema uopće, ali to znači da postoje strukture u državama i ako postoji neki problem sa ljudskim tragedijama, takvima koje, koje danas vidimo na području mora, onda je to zbog Libije to je jedan problem. I drugo je što nemamo sugovornika kako bismo doista mogli definirati naše politike suradnje. Dakle, htio bih naglasiti da postoji ta potreba da strukturiramo, organiziramo našu suradnju. Suradnja to nije e, neka prosta riječ. Kada postoji suradnja onda se ostvaruju rezultati, to vidite i to možemo i ovdje predstaviti. Zatim postoji cijeli onaj dio vezan uz razvoj zato što kada osoba emigrira, onda emigrira iz razloga koji su prisutni, bilo da je dođe do političke nestabilnosti, a kada postoji politička nestabilnost, onda imamo problem koji znamo kako ga nazvati. I ako znamo koje je to problem, onda se trebamo s njima obračunati kada dođe do političke nestabilnosti u bilo kojoj državi u podsaharskoj Africi. Mi vidimo danas te priljeve osoba, to znači da se moramo s time pozabaviti. Dakle, tu se radi o donošenju odgovarajućih politika. A zatim isto tako postoji gospodarska imigracija, a imat ćemo u budućnosti i klimatsku emigraciju i stoga bismo trebali sve te dimenzije objediniti kako bismo pokušali pružiti određen broj odgovora na ta pitanja. Da ću vam jedan konkretan primjer kojeg je dio naših projekata Uniji za Mediteran jedan projekt vezan uz mlade. To je projekt koji je doista regionalne prirode, to je prekogranični projekt. To je projekt koji je namijenjen mladima, to je projekt koji bi trebao spriječiti ilegalne pritoke migranata, ali isto tako i potaknuti mobilnost tih osoba, eh, od čega zatim obje strane mogu imati koristi. Taj projekt se upravo provodi na vrlo zadovoljavajući način, ali ja bih da to bude jedan projekt koji će biti primjer za e, sljedeće nekoliko godine kako bismo vidjeli kako možemo imati zajedničku kulturu koja bi nam onda omogućila povećanu mobilnost. Također ovdje razmišljam o e, to je vezano uz one sporazume o slobodnoj trgovini i svega što možemo poduzeti po pitanju ulaganja. Dakle, kada se radi o tome da se, da se stvori zajednički interesi. Zajednički interesi su vrlo važni kako bismo vidjeli ne samo izazove na području moda mora, nego i prilike. Citirat ću neke, to jest jedan zato što je to aktualni primjer kada Peugeot ulaže sa 600 milijuna eura u Maroko, to je najavljeno prošli tjedan, onda se tu ne radi samo o suradnji u razvoju, radi se o mm, partnerstvu koji je od koristi za obje strane, gdje će e, Peugeot imati povećanu konkurentnost, a naravno isto tako će pridonijeti međunarodnom razvoju. To su dakle ti e, uzajamni interesi koji čine snagu e, svega onoga što što može postati stabilna regionalna integracija i to je ono što dovodi do tog efekta, do tog win-win efekta. Pitanja su bila mnogo mnogobrojna, vrijeme koje ste mi dodijeli gospodine predsjedavajući ne dopušta mi da odgovorim na sva pitanja, ali jednostavno bih možda još odgovorio na dva pitanja, da malo preciznije odgovorim. Pitanje vezano uz europsku politiku susjedstva. Tu mislim, dragi kolege, da je sada došao trenutak vrlo važan trenutak i trebamo iskoristiti tu priliku da stvorimo novu europsku politiku susjedstva koja bi se temeljila na partnerstvu. I ako imam jedan savjet, e, jedan važan savjet koji bih vam predao i e, to se vidi u izvješću europskoj politici susjedstva. Ja sam s velikim zanimanjem pročitao izvješće koje je sastavio gospodin Kukan. Ja mu čestitam na svemu što radi po pitanju politike susjedstva općenito, ali ako bih vam mogu dati jedan prijedlog, e, to je da se pojača regionalna dimenzija, da se pojača važnost regionalne suradnje, kako bismo uspjeli ukinuti ta ograničenja, da imamo viziju koja će biti samo ograničena na bilateralne odnose već kako bismo uključili dakle, tu bilateralnu dinamiku u jedan regionalni strateški okvir. Mislim da je sada loše trenutak da to učinimo, zato što su izazovi regionalne primjere i stoga bi i odgovori na te izazove također trebale biti e, regionalne prirode. Zaključio bih o zadnjem e, jednom pitanju, prije svega ovo pitanje o parlamentarnoj skupštini. E, unije za Mediteran, mislim da treba zadržati tu dinamiku, pojačati interakcije ne samo između glavnog tajništva i parlamentarne skupštine Unije za Mediteran, već isto tako da se pobrinemo da razne institucije vezane uz euromediteranska partnerstva budu povezana, kao što sam već naglasio, a s tim u vezi mislim da parlamentarna skupština ima vrlo važnu ulogu. Dame i gospodo, ako bih jednom riječu sažao e, moj zaključak, e, ja uopće nisam inače takav da sam šov, institucijski šovist, e, da zastupam samo Uniju za Mediteran, ali danas pred vama mogu reći da, kao što je gospodin Gamini malo prije rekao, da nam je potrebno više nego ikad jedna struktura za regionalnu suradnju. Bitno je da budemo svi oko jednog stola, da zajedno surađujemo kako bismo postupili tako da zajedno izgrađujemo našu budućnost. I ta metoda zajedničkog vlasništva i zajedničkog rada je vrlo važna. I još jednom ponavljam, kada ne bi danas bilo Unije za Mediteran, onda bismo je trebali izmisliti to i stvoriti. Hvala vam. Hvala vam gospodine glavni tajniče. Hvala Bogu, ona je s nama već 8 godina i to će se tako i nastaviti. E, vi ćete nastaviti raditi u vašoj vrlo aktivnoj ulozi glavnog tajnika. Hvala vam lijepo na tome što ste nam predložili godišnje izvješće o radu Unije za Mediteran i e, vidimo se u jednom budućoj prilici. Hvala vam lijepa.